sretan put kući. Gospodine Odiv, imate nešto za reći u vezi sa poslovnikom. Da, tako je gospodine predsjedavajući. Hvala što ste mi dali riječ. Zapravo nije riječ o pridržavanju poslovnika nego primjeni ugovora. E, već više puta sam to učinio. Mi završavamo ovu sjednicu nakon e, sastanka Europskog vijeća, a e, predsjednik Europskog vijeća nije bio nazočan ovoj sjednici iako je to obveza prema osnivačkim ugovorima i to je zapravo povreda odredbi ugovora. Mislim da nije dobro da instanca poput naše koja donosi zakone e, to ne poštuje i imam prijedlog za vas za sljedeći sastanak Europskog vijeća 18. i 19. prosinca gdje će tema biti europska obrambena politika. Uostalom o tome smo nadugo i naširoko razgovarali tijekom rasprave o izvješćima koje smo danas usvojili da pozovemo predsjednika Europskog vijeća prije tog sastanka Europskog vijeća jer prije toga će parlament jer je to dobar trenutak da nam podnese izvješće.